17. prosinca gospodin Salecki dolazi na mjesto e, gospođe Bobinska, a kolega Todeus na mjesto kolege Čaškovskog. U skladu sa e, člankom 7. i u skladu sa člankom 4. E,